koja želi pristupiti eurozoni sljedeće godine i time bi bila 19. zemlja koja je pristupila, koja je uvela euro. E, brojni e, kolege e, u zadnjih nekoliko dana upozoravali su me na to da je u velikim dijelovima Europe u proteklim danima i tjednima došlo do e, vremenskih nepogoda, poplava rijeka, obala mora, olujno nevrijeme. Nanijelo je veliko velike štete. E, time ćemo se baviti na sjednici u Ožujku. U ime ovog doma izražavam solidarnost svima koji su pogođeni olujnim nevremenom i pozivam institucije i tijela da gdje god je to moguće pomognu brzo i nebirokratski. 22. siječnja 2014. pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda održat će se druga konferencija o budućnosti Sirije u Ženevi. E, to je sastanak e, koji se već dugo očekuje i na njemu predstavnici e, sirijskog režima i oporbe kao i međunarodni partneri trebaju razgovarati i otvoriti put kako bi se obustavio građanski rat i kako bi se formirala privremena vlada. Ova konferencija je jako važna. Europska unija pozvala je sve sudionike da se drže predviđenog termina da se konferencija održi. E, klubovi Europskog parlamenta podržavaju ovaj plan, a parlament će nadalje pratiti razvoj događaja u Siriji i e, ulagati napore kako bi došlo do obustave ovog sukoba. E, dobio sam i informaciju o tome da je kolega Brok bio napadnut od strane rumunjske vlade što se tiče pitanja e, migracije. Došlo je do e, usporedbe sa nacistima, barem se tako može čitati u medijima. Ja ću istražiti to pitanje i pokušat ću o tome razgovarati kako bismo provjerili o čemu je riječ, a bez obzira na izjave gospodina Broka, smatram da nije opravdano iznositi bilo kakve usporedbe sa nacistima, a pod B eh, integritet i poštenje eh, kolege Broga stoje izvan svake sumnje. E, prelazim sada na e, priopćenja. Što se tiče e, kalendara zasjedanja za 2015. 12. prosinca smo usvojili na konferenciji predsjednika program rada za 2015. Glasovanje o ovoj temi bit će u srijedu.